Državne e, vlasti Grčke su zatražile ukidanje parlamentarnog imuniteta zastupnika Kristosa u cilju pokretanja kaznenog postupka protiv njega pri prvostupanjskom sudu u Ateni. Sukladno poslovniku proslijedili smo upit nadležnom odboru Europskog parlamenta, to je odbor Juri.